Prelazimo na izvješće Landsbergis, pridružuje se porazum pridruživanju EU i Gruzija, mehanizam za sprečavanje izbjegavanje mjera. Gospodin Landsbergis je tražio riječ, želite li uzeti riječ? Izvolite. Samo kratko, gospođo predsjedateljice, Gruzija vjerojatno najviše napredovala vezano uz e, sustav liberalizacije viznog režima i reforme i stanovništvo podržava ovaj ovdje cilj 68% ukupno stanovnika. Ovaj sporazum će donijeti pozitivan učinak u Gruziju i reforme i izvozu u Europskoj uniji će i dalje rasti. No zbog nesimetričnosti u trgovinu e, Gruzija će profitirati stvaranje radnih mjesta i poslovnih uvjeta, ali utjecaj na trgovinu Europske unije bit će minimalan. Dakle, što se tiče poljoprivrednih proizvoda i proizvođača u Gruziji, oni će imati određeni prag i pratit će se porijeklo e, svih proizvoda. Dakle, zahvaljujem svima na konstruktivnom doprinosu i zahvaljujem na podršci ovom izvješću. Zahvaljujem. Dakle, bit će jedinstveno glasovanje, traženo da bude poimenično glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno usvojeno. Prelazimo na ratifikaciju ugovora iz Marakeša na temelju primljenih predstavki, osobito predstavke 924 iz 2011. Prijedlog rezolucije odbora za predstavke, jedinstveno glasanje tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na prigovor u skladu s člankom 106. poslovnika odobravanja genetske modificirane soje. FG72 konkretno, prijedlog rezolucije predložio je odbor ENVI. Amandman 3 poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 1, dizanjem ruku, tko je za? Tko je protiv? Suzdržan. Odbijeno. Sada pojmenično glasanje, drugi amandman, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Prelazimo na tijelo rezoluciju, pojmenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Rezolucija je usvojena. sljedećeg glasanje. Prigovor također o genetski modificiranoj soji. Predlog rezolucije istog odbora radi se o soji MON 87705 i MON 89788. Prije svega glasamo o amandmanu 3 poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Prelazimo na glasanje amandmanu prvom, dizanjem ruku tko je za. Tko je protiv? Suzdržani. Odbijeno. Pojmenično glasanje o amandmanu drugom, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. Glasamo o cijeloj rezoluciji. Pojmenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Rezolucija je usvojena. Prelazimo na treće glasanje o genetski modificiranoj soji. MON 87705 i MON 89788. Amandman treći poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. odbijeno. Dizanjem ruku glasamo o prvom. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Poimenično glasanje. Drugi amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Nastavljamo poimenično glasati o cijelom prijedlogu rezolucije. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na prigovor u skladu s člankom 106. poslovnika emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila. Euro 6. Prijedlog rezolucije odbora ENVI. Zastupnica gospođa Bjenkova bi željela riječ prije glasanja. Izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjednice, poštovani zastupnici. Pročitat ću službenu izjavu komisije, no prije toga naglasila bih da komisija i parlament imaju ovdje zajednički interes. Tijekom prošlog tjedna uspjeli smo izložiti eh, snažniji sistem homologacije u Europi i komisija će ovdje imati nadzorne ovlasti i pobrinuti se da države članice provode pravila. Dakle, nećemo u budućnosti više imati slučajeva poput Volkswagena. Prijeći ću na službenu izjivu komisije. Komisija je u potpunosti posvećena provođenju otpornog procedura testiranja emisija od prosinca 2017. kako bi se izmjerile stvarne emisije vozila. Komisija računa na Europski parlament i njihovu podršku u ovom smislu. 28.10.2015. Tehnički odbor za motorna vozila glasao je nacrtu predloga komisije i uvođenju ograničenja emisija za laka gospodarska vozila. Komisija je svjesna da konačni rezultat glasanja je doveo do kritike Europskog parlamenta zbog razine faktora sukladnosti. Komisija smatra da revizijski mehanizam nacrta će biti e, doista odgovarajući alat da se riješe ova pitanja. Godišnja revizija drugog faktora sukladnosti izričito je uključena u provedbenim uvjetima nacrta uredbe. Cilj ove revizijske klauzule je faktor sukladnosti svesti na jedan što je prije moguće, a najkasnije do 2023. Komisija je posvećena korištenju revizijske klauzule kako bi se smanjio drugi faktor sukladnosti već 2017. i to će se provoditi na godišnjoj osnovi. Zbog revizijske klauzule tehničkih poboljšanja koja se na temelju toga mogu očekivati, proizvođači će već od danas morati dizajnirati vozila koja će poštivati faktor sukladnosti 1. Komisija pozdravlja izvješće o smanjenju polutanata iz cestovnih vozila, izvješće DES i slaže se s Europskim parlamentom o potrebi da se pobrinemo da komisija ima ovlasti da u svoje mjere i zahtjeve o testiranju u stvarnim uvjetima vožnje, uključujući faktore sukladnosti kloz delegirajuće akte nakon revizije zakonodavstva Euro 5 i 6. Komisija posvećena uskom radu sa parlamentom i vijećem kako bi došli do kompromisa e, bez ikakvog odgađanja. Komisija će, kako bilo, pobrinuti se da Europski parlament bude pravodobno i blisko uključen u postavljanje faktora sukladnosti. Komisija smatra da zajednički rad oba su zakonodavca će omogućiti uspostavu novog, učinkovitog i pouzdanog okvira za odobrenje cestovnih vozila. Hvala vam lijepo, potpun tekst ove izjave također će vam biti stavljen na raspolaganje. Hvala. Zahvaljujem. Predsjednik odbora Envi, gospodin Lavije, također bi želio uzeti riječ. Gospođo predsjednice, zahvaljujem povjerenici Bjenkovsko što je danas prisutna ovdje, kao i potpredsjedniku Ševkoviću, e, dakle, na važnom odrađenom poslu. Ovo je pokazatelj pozitivne međuinstitucionalne suradnje i pokazuje jasnu posvećenost za budući rad. Pozvao bih sve zastupnike Europskog parlamenta da ovu obvezu i posvećenost rada uzmu u obzir tijekom, glada, tijekom našeg rada i glasanja. To je od velikog značaja za europske građane. Hvala vam. Prijeći ćemo na glasanje o prijedlogu za rezoluciju. Potrebno nam je kvalificirana većina. Glasat ćemo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Mm, odbijeno. Dakle, trebali smo imati 375 glasova za kvalificiranu većinu, što nismo dobili. Prelazimo na izvješće Reding, pregovori o sporazumu o trgovini uslugama, TISA, izvješće odbora INTA. Započet ćemo sa amandmanom 64, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 20, poimenično, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Prelazimo na amandman 66, također poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Prelazimo na amandman 21. Dizanjem ruku tko je za? Tko je protiv? Suzdržani Odbijeno. Pojmenično glasanje, amandman 22. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 24. Dizanjem ruku. Tko je za? Ispričava se, kaže govornica 23. Amandman 23 poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 24. Dizanjem ruku tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Poimeničnim glasanjem 23 i 25. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Poimenično glasanje, amandman 26, glasanje je otvoreno. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Dizanjem ruku, amandman 27, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 28, dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Možemo provjeriti elektronički ako želite glasanje otvoreno. na amandman 4. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Glasamo sada o izvornom tekstu dva dijela. Prvi dio tko je za, drugi tko je protiv, suzdržani. Nisam dobro vidjela tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Poimenično glasanje, 65. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 29. amandman, poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 5. Dizanjem ruku tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Provjerit ćemo elektronički. Poimenično glasanje peti amandman. Glasanje je zatvoreno. usvojeno da bilo je doista usko. Prelazimo na stavak prvi BV u tri dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojeno. Drugi dio za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 30. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Poimenično glasanje 31. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 32. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 33. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Poimenično glasanje 54. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Glasanje 1C u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Vidjela sam samo tko je za, usvojeno mi se čini. Prvi dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Mislim da bismo trebali provjeriti elektronički. Dakle, glasamo sada o drugom dijelu. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Molim nas jasno, dižite ruke. 36. Poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Poimenično glasanje 37. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Izvorni tekst 1D5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 38. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 39. Poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Poimenično 40. Koje je za? Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Poimenično glasanje 41. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Poimenično glasanje 42. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 43. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Poimenično glasanje 44. amandman, glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Poimenično glasanje 45. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 46. Poimenično glasanje, glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Glasamo 1G9, izvorni tekst u dva dijela. Dizanjem ruku prvi dio tko je za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 47. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 48. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 49. Tko je za? Protiv, suzdržani, Mislim da je odbijeno, no provjerit ćemo elektronički. 49. amandman glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 50 poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. E, dizanjem ruku 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Poimenično 53 otvaram. Zatvaram glasanje. Odbija se. 7. E, dizanjem ruku tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 52. Poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 8 se ne razmatra. 68 poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dizanjem ruku 9. koje je za? Protiv? Suzdržani? E, rekla bih odbijena, ali mislim da ću morati elektronički provjeriti. Znači 9 e, poimenično. Elektronički, elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 55. Tko je za? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 10 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 56 za? protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično 13, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 57 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 58 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 15 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 D za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, Odbije se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično za 1, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 62 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, rezolucija u cijelosti, poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. I sada prelazimo na glasanje o novoj strategiji za rodnu jednakost i ženska prava poslije 2015. Um, FDD-ov prijedlog koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Predlog rezolucije s ideja Aldeja Guja i Zelenih. Stavak 1. Izvorni tekst. Pojedinačno, poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Poimenično, izvorni tekst. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 2D, stavak treći. poimenično otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 10. E, ruk, e, dizanjem ruke, tko je za, protiv, suzdržani, Mislim da moramo to provjeriti elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Amandman 10. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman treći. Dizanjem ruke tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 12. dva dijela. Prvi dio tko je za?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 Suzdržani? Odbija se. 15. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. Drugi dio. Amandmana 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Vrlo tjesno, odbija se. 16, tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Stavak četvrti izvornog teksta u dva dijela. E, mislim 16, mislim da sam provjerila, vraćamo se na amandman 16. Elektroničko glasanje, otvaram glasanje, amandman 16. Zatvaram glasanje. E, da, usvaja se, usvaja se. E, stavak četvrti, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, pojmenično drugi dio otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 5. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. stavak peti se ne razmatra. Nakon stavka šestog peta otvaram glasanje. Amandman peti, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjeravam elektroničkim putem. Elektronički 14. Amandman 14. Zatvaram. Odbija se. Poimenično, amandman 6. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 7D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. E, ja bih rekla da se odbija, ali... A, amandman osmi. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Poimenično izvrni tekst, e, uvodna izjava A, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dizanjem ruku 9 det, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Poimenično. Uvodna izjava F. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 1. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. A sada o cijeloj rezoluciji, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. I time zatvaramo glasanje i e, također sjednicu. Les, explications de vote a za trenutak ćemo krenuti sa obrazloženjem glasovanja.